<laughs> Predlažemo da započnemo s radom. Najprije nekoliko logističkih informacija. Prijevod ide na sve službene jezike, osim e, na irski. E, ovo zaslušanje možete također pratiti putem interneta, a e, govornici i e, sudionici, dakle sve što danas bude rečeno, to će se snimiti. Dragi gosti, jako mi je drago što vas možemo pozvati na ovaj međuparlamentarni sastanak koji organizira Odbor za pravna pitanja i Odbor za predstavke sa predstavnicima nacionalnih e, pravobranitelja i europskog ombudsmena. Mislim da će ovo biti dobra prilika da razmijenimo gledišta i najbolje prakse o provedbi e, zakona Europske unije. Mislim da se svi slažemo da e, se ne radi o detaljima kada govorimo o e, provedbi zakona Europske unije jer e, pravna stečevina nije nešto što e, e, se tek tako preuzima, a također građani traže od Europske unije da ostvari obećanja. Učinkovita provedba zakona Europske unije zaista je ključna kako bismo dokazali našu legitimnost i vjerodostojnost. Europska unija može samo dati opipljive rezultate našim građanima i e, poslovnim ljudima ako se zakoni dobro provodme. A ako se ne provodi i zakoni na vrijeme i ne preuzmu na vrijeme, i e, takva kašnjenja predstavljaju problem za građane. I zato smo danas ovdje jer moramo ponovno reći koliko želimo da se e, se e, u fazi preuzimanja zakona Europske unije ti zakoni ne razvodne ili ne izmjene. U tom su smislu nacionalni parlamenti ključni ne samo u fazi e, preuzimanja jer je njihova uloga u fazi oblikovanja zakona se promijenila naročito nakon e, usvajanja ugovora iz Lisabona, oni se više i više sudjeluju u pripremi zakona u kontekstu političkog dijaloga između nacionalnih parlamenta i institucije Europske unije. Međutim, također u fazi nadzora kada provjeravaju i jesu li e, prijedlozi Europske unije e, preuzeti u sukladno načelu subsidijarnosti. Dakle, provjerava se također legitimnost djelovanja Europske unije. Međutim, nacionalni parlamenti nisu jedini koji sudjeluju u fazi provedbe. Velik broj nacionalnih, regionalnih i lokalnih dionika primjenjuje na terenu te zakone i zato je vrlo važno da se sa straništa Europske unije eh, stvaraju jasni zakoni. Ako su zakoni jasni, onda se mogu učinkovito provoditi, a građani kao i poduzeća mogu ih bolje shvatiti, a pravosuđe ih može bolje provoditi. Mislim da će danas e, naš sastanak biti zanimljiv, da ćemo čuti e, zanimljivu razmjenu mišljenja. Sada dajem odmah riječ kolegi Takiju koji je podpredsjednik odbora za predstavke. Vi ćete sami sebe predstaviti. Hvala lijepa, dragi zastupnici Europskog parlamenta, e, dragi govornici, dragi sudionici Jako mi je drago što vas danas mogu pozdraviti u ime odbora za predstavke. Zaista mi je pravo zadovoljstvo da mogu pozdraviti sve sudionike na današnjem interparlamentarnom sastanku koji organiziramo u suradnji s odborom za pravna pitanja kao i mreži europskih pravobranitelja. Što se tiče e, provedbe i nadzora provedbe, zakona Europske unije moramo vidjeti da li udovoljavaju očekivanja građana i isto tako što se radi ako se e, krše europski zakoni ili se loše provode. Rezultat toga je čitav niz predstavki u e, tom smislu. Dvije e, ključne studije koje ćemo jutros analizirati bave se europskim zakonima radi kojeg su uložene mnogobrojne predstavke našem odboru za predstavke. Najprije direktiva iz 2014. godine o privatnim i e, javnim projektima o okolišu, a drugo uredba iz 2004. godine o pravima putnika u zračnom prometu. zaštita okoliša i e, prava potrošača su dva područja gdje naši građani sasvim jasno smatraju da se ti zakoni mogu bolje provoditi u državama članicama. U tom smislu potpuno je opravdano što su danas ovdje s nama predstavnici nacionalnih parlamenata europski ombudsman kao i nacionalni pravobranitelji i e, čitava ekipa stručnjaka koja se bavi ovim pitanjima. Hvala. A sada pozivam gospođu Selin Galner da e, uvede sastanak. Izvolite. Hvala lijepa. Velika mi je čast što s vama e, mogu podijeliti nekoliko uvednih opaski o primjeni e, europskih zakona. U posljednjem govoru o stanju Junije e, predsjednik Juncker rekao je da je Europska unija zajednica zakona i da treba omogućiti europskim zakonima provodbu europskih politika za građane i za poduzeća pravilna provedba tih zakona omogućuje svima da uživaju te prava, ali isto tako da za slučaj da dođe do bilo kakvog kršenja prava ili da su oštećeni, da vrlo brzo e, mogu e, dobiti odštetu za to. To je nešto što se odnosi za sve nas na svim razinama. Moramo omogućiti dobru provedbu zakona. Za početak nekoliko riječi o tome što radi Europska komisija u tom smislu. Prije gotovo dvije godine usvojili smo novu komunikaciju sa e, više strateškim pristupom nadzora provedbe europskih zakona. Govorilo se kroz bolju provedbu, bolja primjena europskih zakona. Radimo na dva načela, prvo zajedno sa e, državama članicama kako bi se europski zakoni dobro provodili jer bolje spriječiti nego liječiti, a ne e, baviti se e, kršenjima europskih zakona na terenu. Dakle, bolje je da tjesno surađujemo s nacionalnim vlastima i nacionalnim parlamentima u fazi preuzimanja europskih zakona. To vrijedi za preuzimanje europskih direktiva gdje putem komunikacija nudimo mnoge instrumente i alate državama članicama kako bi najbolje moguće provodili mjere o kojim su se dogovorili Europski parlament i vijeće. Međutim, to isto vrijedi kada se e, podigne tužba zbog kršenja tih e, pravila. Umjesto da se odmah e, E, podigne tužba pred sudom, što je osim svega i dugačko, pokušamo ući u i otvoriti dijalog s državama članicama kako bi se pronašlo rješenje. E, drugi stupanj nadzora provedbe Europske komisije je da brzo radi e, i pomogne tamo gdje se dijalogom situacija nije mogla riješiti. Komisija ima četiri prioriteta za svoje intervencije. Prvo, u slučajevima kada nije došlo do preuzimanja ili je to preuzimanje došlo na krivi način, bilo da se radi o direktivama ili o međunarodnom pravu. Drugo, ako se države članice ne podvrgnu presudi Suda Europske unije. Treće, kada se radi o interes, financijskim interesima Europske unije i za kraj kada se radi o nadležnosti koja isključuju nadležnost Europske unije. Mi e, u potpunosti e, znamo da e, to taj način nije najbolji nužno za građane i za poduzeća i u tom smislu umjesto kontakta s komisijom postoji institucija ombudsmena. I to će biti često prva e, točka koja će se obratiti kako e, bi e, dobili odštetu. A često se radi i o sustavnim kršenjima Europske unije koje Europska komisija treba rješavati. Zato mi mislimo da je suradnja pravo partnerstvo. Prije nešto više od godinu dana organizirali smo prvu radni E, sesiju sa nacionalnim pravobraniteljima, sa europskim ombudsmenom i sa e, Europskom komisijom i e, želimo uskoro organizirati ponovno takav jedan sastanak. Što se događa sada nakon te komunikacije komisije? Revizorski sud je dao izvješće s pregledom situacije na terenu vrlo e, lijepo je rekao da je došlo do napretka u Europskoj komisiji koja radi više na provođenju i nadzoru provođenja europskih e, zakona. E, najprije su se uspostavili prioriteti i uočilo se gdje je najviše došlo do krčenja. Drugo, uvedena su određena mjerila koji trebaju omogućiti učinkovitiju obradu žalbi, nadalje jačanje suradnje i e, diskusije s državama članicama i isto tako moramo izravno komunicirati sa mm, dionicima i sa javnosti općenito. E, drago nam je bilo da je revizorski sud to rekao, ali također smo primili na znanje da postoje dva područja gdje se trebamo popraviti. E, prvo, način na koji se bavimo e, žalbama građana e, kao i jer mi gledamo situaciju iz Brisela i teško nam je bez tužbi građana znati da je došlo do kršenja prava i mislimo da je to jako važno da, nam on, da oni podižu tužbe i mi zaista pokušavamo slijediti sva načela dobre uprave, da brzo odgovorimo, da im damo smjernice o tome eh, na koji način eh, oni trebaju pisati svoj problem kako bismo mi mogli reagirati. Također, ono što je za nas teško, ali želimo ostvariti, da je u roku od 12 mjeseci eh, se riješi ta tužba. Često nam se obraćaju, kažu trebamo financijsku naknadu, ali to nije nešto što može napraviti komisija. Na nacionalnim sudovima je da odrede odštetu. Zato trebamo više obavještavati građane kako bi građani znali kome se trebaju obratiti. I u tom smislu e, može biti vrlo korisno da e, pokušamo građanima dati najbolji način da e, kažu e, koje probleme imaju. Drugo što je revizorski sud ustanovio, drugo područje za poboljšanje, jest transparentnost. Trebamo više govoriti o nadzoru provedbe zakona, međutim, još uvijek nismo dovoljno napravili. A e, građani žele znati što radimo kada E, provod, nadziremo provedbu, e, kojim se slučajevima bavimo, na koji način. Mi pokušavamo nakon svakog ciklusa o kršenju e, zakona objavljivati informacije o tome. A također kada surađujemo s odborom u parlamentu to je također vrlo dobar način da nadziremo situaciju i da dobijemo povratnu informaciju o onome što pokušavamo postići. Međutim, građane također zanima kako se direktive preuzimaju na nacionalnoj razini i to u pojedinim državama članicama. Pokušavamo to također razviti kako bi građani mogli vidjeti kako su njihovi nacionalni parlamenti proveli direktivu i su li napravili više zbog te e, dodatne e, regulative i zato mi radimo na tome da dobijemo više informacija za građane i za poduzeća. U tom smislu uloga nacionalnih parlamenta zaista je ključna jer e, kako bi provedba zakona bila učinkovita, e, moramo znati da do transpozicije, sto preuzimanje zakona od strane nacionalnih parlamenta dođe na vrijeme i da se e, sve, o tome sve vodi rasprava u nacionalnim formima u europskim politikama i zato su kontakti s nacionalnom parlamentom tako važni. Još jednom, dakle, dopustite mi da zaključim da je provedba europskih zakona zajednički zadatak za sve nas, da nije no, sasvim statičko pitanje, moramo stalno poboljšavati način na koje zakon provodimo, jer se ne radi o stati, o mm, skupu pravila koji se ne mijenja. Prošle godine je Europsko vijeće zatražilo od komisije da ustanovi koje prepreke i dalje postoje za funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Mi smo se time pozabavili i vidjeli smo da se e, moraju riješiti neki zakonski prijedlozi na kojima se sada radi, ali smo također ustanovili da ono što nedostaje jest provedba na razini Europske unije, na nacionalnoj razini i na lokalnoj razini. I zato je e, tako važno da svatko napravi što treba za dobru provedbu zakona, jer bez toga nema ničega. Želim vam dobar e, e, dobre dan, rasprave danas. Hvala. Hvala lijepa. I sad ćemo odmah dati riječ gospođi Emily O'Reilly, eh, europskom ombudsmenu. Hvala lijepa. Dobro jutro svima. Iznimno mi je drago da sam danas s vama ovdje jer razgovaramo o pitanju koje je od presudne važnosti ne samo za europski projekte već i za naše razumijevanje nekih od demokratskih izazova sa kojima smo trenutno suočeni. Sposobnost ljudi da utječu na primjenu i oblikovanje zakona koji utječu na njihov svakodnevni život je bit same demokracije. Isto tako je to od presudne važnosti za našu ljudsku potrebu za autonomijom i kontrolom nad našim svijetom. Moramo imati osjećaj da smo važni i da upravljamo našom sudbinom. U našem društvu koje je sve više i više globalizirano i u svijetu u kojem nove tehnologije ostvaruju sve više i višu razinu kontrole nad politikom. Nije jednostavno običnom pojedincu vjerovati da oni, odnosno nacionalni parlamenti, imaju ikakvu kontrolu nad zakonima koji e, rukovode svijetom u kojem živimo. Nije nikakva slučajnost da su čelnici koji su vodili Brexit koristili slogan preuzmite kontrolu tijekom referenduma, ali su znali da će time privući na duboke psihološke potrebe ljudi. Jer kada ljudi osjećaju da su izgubili kontrolu, vjerodostojnost i legitimitet kredibilitet institucija koje oblikuju zakone pati, iako su one u najvećim, dijelom demokratske. Nedostatak kontrole je naracija koju vrlo često koriste europski skeptici kako bi napali Europsku uniju. Međutim, političari koji su pro-evropske naravi također primjenjuju tu naraciju kada javno optužuju Brisel za njihove e, nacionalne poteškoće i e, percipirani gubitak kontrole. Čak i kada donose odluke o pitanjima i donese određene odluke koje nakon toga kritiziraju ili nevoljko primjenjuju. Upravo to je nešto što želim riješiti i posvetiti se tome svom radu. Nedavno, kada sam provodila e, anketu o vjerodostojnosti, odnosno percipiranju vjerodostojnosti e, Vijeća Europske unije, shvatili smo da pravo europskih građana koji moraju znati kakve, kakve odluke preuzimaju njihove vlade, a donose se u Briselu, to pravo ne smije biti narušeno i mora biti u jednakoj mjeri ostvareno kao i ono što se događa u nacionalnoj E, na nacionalnoj razini. Najčešće, čime se suočavamo, su povrede prava e, 716. je pritužba e, primila komisija prošle godine, uglavnom od običnih pojedinaca. Oni koji imaju sredstva mogu pokrenuti pravni postupak i to može biti vrlo učinkovito, kao što smo vidjeli prošle godine vezano uz direktivu o upućenim radnicima. I na taj način pojedinci mogu vidjeti kako se pojedini zakoni primjenjuju i mogu vidjeti kako i oni mogu utjecati to je jedan dodatni alat koji još nije razvijen u punom potencijalu. Moj ured i ured drugih pučkih pravobranitelja može djelovati kao most između građana i nacionalnih uprava Također, e, suradnjom Europske mreže pučkih pravobranitelja želimo izgraditi most između građana i uprava Europske unije kada su suočeni sa problemima legislativne prirode. Osim toga smo započeli i paralelne istrage koje obuhvaćaju pitanja e, od interesa za široku javnost i tu možemo kombinirati i spojiti naše napore. Kao što znate, Lisabonski ugovor je e, formalno uspostavio vezu između nacionalnih parlamenta i europskog procesa. Nacionalni parlamenti imaju jasno definiranu važnu ulogu koju bi trebali e, igrati, bilo putem preuzimanja e, prava ili postupaka žute karte, sve to je nešto što je vrlo važno u međuparlamentarnom dijalogu i ja vas potičem da danas pogledamo i primjenu europskog prava, a ne samo stvaranje, oblikovanje europskog prava. Nacionalni parlamenti moraju ostvariti svoj utjecaj i moraju se osjećati osnaženima da preuzmu tu vrlo važnu ulogu i postanu predvodnici. Ne u smislu toga da obishrabre samo građane da imaju određenu kontrolu, već ih moraju uvjeriti da kada oni žele nešto učiniti, da će ih se shvatiti ozbiljno. Nacionalni parlamenti su vrlo važna poveznica u vezi između građana i europskih institucija. Kao konkretan primjer spomenut ću inicijativu europskih građana. Neovisno strukturnim promjenama u e, kontekstu e, reforme organizatora i ECR-a, komisija mora e, e, ispuniti njihove zahtjeve. Ako pogledamo pravo na vodu, četiri godine je trebalo komisiji da e, predoći zakonodavni prijedlog. Naravno da je bilo mnogo razloga da, se, da to traje tako dugo, ali to ne nije dovoljno opravdanje. Moramo dodatno razmotriti kako ćemo upravljati očekivanjima građana i parlamentaraca koji žele utjecati na oblikovanje zakona kao što je e, gospođa Gauer nedavno malo prije spomenula. No najbitnije je razina osviještenosti ljudi i parlamentarci moraju znati točno kako e, se njihov glas može najbolje čuti. Što se tiče europskih izbora 2019. godine. To će biti lakmus test reagiranja Europske unije na rastući populizam. Moramo pokazati da je e, glavna, glavna namjera Europske unije da služi građanima i da povrati njihovo povjerenje. Hvala lijepo, veselim se današnjim razmatranjima. Hvala gospođo O'Reilly na ovim nadahnutim riječima. Sada možemo prijeći na prvi panel koji se fokusira na preuzimanje, provedbu i primjenu prava Unije. Prva sesija ovog panela će se usredotočiti na nekoliko studija slučaja. E, preuzimanje prava i zakona koji potpadaju pod djelokrug odbora e, Juri i Peti. Dakle, tiče se i poteškoća vezanih uz preuzimanje i primjenu prava i to će doprinijeti našoj raspravi o izazovima e, na putu ka osnaživanju parlamenta koji će e, osigurati pravodobno preuzimanje prava Unije. Što se tiče direktive za mirenje, želim vas podsjetiti da je to vrlo važna prekretnica, obzirom da je to prvi europski instrument koji potiče primjenu e, alternativnog rješavanja sporova u e, građanskim i trgovačkim stvarima. Time se osigurava lakši pristup sudovima. To je e, dio europske politike kako bismo imali zajedničko područje za pravosuđe. To je vrlo važan alat koji promiče neparnično rješavanje sporova u Europi i rasterećenje preopterećenih sudova. Mirenje omogućuje bolji pristup građana sudovima, umanjuju se troškovi dugotrajnih pravnih postupa koji su, postupaka koji su vrlo često vezani uz sudske postupke. Mirenje donosi mnoge prednosti, e, štedi vrijeme i troškove i procesi su izrađeni točno po mjeri e, stranaka u postupku. Odbor za pravna pitanja je pratio, nadzirao preuzimanje i provedbu pomno, organizirajući saslušanja, radionice. Također smo razgovarali sa mnogim akademicima i akademskom zajednicom i prošle godine smo usvojili izvješće o procjeni direktive o mirenju na život građana od njenog stupanja na snagu to praćenje koje je proveo naš odbor, je, zaključak toga je bio da je sve to bilo vrlo uspješno, obzirom da se podigla svijest europskih građana o prednostima mirenja, no provedba je različita u različitim državama članicama. Stoga smo iznijeli niz preporuka državama članicama kako bi pojačale svoje napore i promicale primjenu instrumenta mirenja. Nadam se da ćemo tijekom prezentacije o pojedinim predmetima, i slučajevima moći produbiti tu raspravu. Pozdravljam Marija Horeze Martinez Prez, koja je naša direktorica e, zaglodavnih pitanja u pravnoj službi Europskog parlamenta. Hvala vam što ste došli. Hvala lijepa. Za početak dopustite mi da ispričam našeg konzultanta koji je danas na sudu Europske unije pa ne može biti s nama. Osim toga, zaista mu je žao što ne može doći jer je pravna služba i tekako sudjelovala u pripremi ovog događaja. Osim toga, radi se o temi koja je od kapitalnog značaja kako za Europski parlament, tako i za našu službu. U zajednici prava kao što je Europska unija, pitanje provedbe zakona zaista je temeljno e, u odnosu na pravnu državu. Jer postojanje prava ovisi o tome koliko se to pravo poštuje i provodi. Ako državne službe ne mogu zajamčiti učinkovitost provedbe zakona, jednostavno nema pravene države ali pravo je uvijek e, krhko kada gledamo njegovu provedbu. U europskom e, kontekstu to su 28 različitih država sa 28 različitih pravnih kultura. A Europska unija je jako decentralizirana e, pravna struktura, nema stvarnu izvršnu vlast, pa prema tome mora povjeriti državama članicama zadatak da e, nadzire učinkovitost prava. S jedne strane to znači da nacionalni parlamenti sudjeluju u preuzimanju e, prava Unije u e, nacionalno pravo kad se ne radi o onima koji se izravno preuzimaju kao što su direktive, ali e, državna, nacionalna država uprava mora dakle sudjelovati kako u preuzimanju, tako i u provedbi tih zakona. U fazi preuzimanja ima nekoliko poteškoća. Prvo, mentaliteti su različiti, različite pravne kulture, kao što sam već spomenula. Ali također radi se o različitim postupcima u kojima je, u, su uključeni parlamenti i e, stupanj u koji se oni uključuju postoje još i jedan fenomen gold plating o kojem smo e, već dosta govorili posljednjih godina. Naime, da se e, na e, nacionalne norme nakalemlju jedan vanjski element, strani element. Dakle, različite su prakse i ono što je europskom sustavu nedostaje jest homogenost. Danas ujutro svim sigurno moći ćemo proučiti konkretne primjere ovakvih, ovakve problematike. Zašto bi neki parlament imao interes odnosno Europske unije. U Europskoj uniji komisija je ta koja mora nadzirati provedbu zakona. Zakonodavac je taj koji kontrolira e, aktivnost komisije. Međutim, sve to kako bi mjerilo koliko je njegovo vlastito djelovanje učinkovito. Dakle, kako bi se poboljšalo zakonodavstvo, Europski zakonodavac mora znati što se događa na kraju tog procesa, a provedba prava Europske unije e, bila je ta e, o kojoj se upravo govorilo u interinstitucionalnom sporazumu o tome kako bolje donositi zakone. Dakle, kako bi se zakonodavac znao koliko je učinkovito u konačnici njegovo zakonodavstvo. Sasvim je jasno da zakonodavci Europske unije moraju surađivati s drugim parlamentima, dakle s nacionalnim parlamentima. To je zaista od ključne važnosti kako zbog preuzimanja zakona, ali isto tako i kao oni koji nadziru na nacionalnoj razini e, provedbu zakona. Zato su i pučki pravobranitelji u e, nacionalnim državama izuzetno značajni e, koji e, moraju vidjeti kako se neki zakon preuzima, odnosno izravno primjenjuje u pojedinim državama članicama. Zaključno, predvidjet ću možda što mogu biti zaključci današnjeg dana rada. Naime, pitanje se postavlja da li ta suradnja treba biti više institucionalizirana bilo protiv upravnih struktura, već postoji mreža pravobranitelja, ili pak na političkoj suradnji. Prvi protokol o nacionalnim parlamentima koji je u privitku temeljnih ugovora predviđa mogućnost E, trajnih struktura, recimo po pitanju financijske stabilnosti ili vanjskih poslova, e, to već postoji. Zaključujem e, tako što ću vas pozvati da razmislite o vidovima suradnje koji će biti mogući u budućnosti. Puno hvala na svim ovim sugestijama koje bi mogle biti misli vodilje tijekom današnjeg dana. I sada ćemo prijeći na raspravu o analizi direktive za mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima i dat ću riječ profesoru Giuseppe De Palo, on je profesor prava alternativnog rješavanja sporova na školi prava u SAD u Michelin Hamlin u St. Paulu. Imate na raspolaganju 15 minuta. Izvolite. E, kada sam čuo naslov, odlučio sam da ću odmah prijeći na stvar. Ja ću pokušati sažeti ovu temu i u 15 minuta ću pokušati objasniti zašto, po mom mišljenju, direktiva nije uspjela ostvariti svoje ciljeve. Ona je vrlo bitna prekretnica, no ta prekretnica je E, jako udaljena od e, završnog cilja. Zašto i što Europska unija država članice mogu učiniti kako bi riješile taj problem? Zapravo u određenim krugovima Direktiva iz 2008. godine je zapravo se naziva paradoksalnom. Postoji najmanje pet elemenata u tom paradoksu. Prvo je to da se o mirenju mnogo govori, hvali ga se, no ipak nakon deset godina samo manje od jedan posto svih parničnih sporova u građanskom i trgovačkom pravu primjenjuje mirenje. To znači da članak prvi direktive koji poziva na više mirenja i jamči uravnoteženi odnos između pravosudnog postupka i mirenja ne postoji, jer uravnoteženi odnos bi značio mnogo drugačije brojke. Treća točka. 2013. godine Europski parlament je dobio studiju koja je kvantificirala troškove za europske građane i poduzeća postupaka koji ne primjenjuju mirenje. Taj broj je povjerenica Jurova nazvala impresivnim 20 do 40 milijardi godišnje je iznosila ta brojka. Četvrti element je da nedostatak mirenja stavlja E, vrši veliki pritisak na javni pravosudni sustav. Mnogo ljudi ne zna da građanski pravosudni sustav nije financiran strankama u postupku, dakle onima koji plaćaju sudske pristojbe. U prosjeku oni koji pokreću te postupke plaćaju samo 25% troškova, a preostalih 75% plaćaju porezni obveznici koji uopće nisu uključeni u te sporove. I peti element je najvažniji, a to je da postoje prikriveni troškovi kada se ne primjenjuje mirenje. Rješavanje sukoba je rastuća industrija. Moramo očekivati još više sporova u svijetu koji je sve više više povezan. Sve organizacije poduzeća moraju e, postati sve više raširene kako bi došli do klijenata i kupaca, što znači automatski više konflikata. Svaki puta kada ljudi pribjegavaju nasilju ili sudovima ili uopće ne, učine ništa, apsorbiraju konflikte. Umjesto da pregovaraju, e, uključuju se u teške pregovore i uključuju se u proces mirenja. Dakle, svaki put kada se to ne dogodi, cijeli planet je na gubitku. Paradoks mirenja je djelomice riješen u jednoj državi članici, također i u Turskoj. Italija je od 2013. godine imala 20 puta više postupaka mirenja od bilo koje druge države članice. U odnosu na broj mirenja, službeni podaci su pokazali da novi predmeti u području u kojem se primjenjuje mirenje su smanjeni za 30% u prosjeku. Ne radi se o tome da e, ljudi više ne tuže, već jednostavno pregovaraju i mire se u nekim područjima kao što su, na primjer, nekretnine došlo je do pada od 49% nakon primjene direktive o mirenju. Mirenje je primjenjivo samo u 15% svih predmeta. Kod tih predmeta ovo su rezultati u ravnoteži 85 eh, kod 85% nema mirenja i nema manje predmeta. Dakle, ne radi se o tome da su Talijani postali skloni mirenju, eh, već E, je to pravilo se primjenjuje kao uključivanje i isključivanje sklopke. Isto se dogodilo i u Turskoj kada su usvojili zakon koji je slijedio model Italije. 66% e, je bila stopa uspješnosti, smanjio se broj novih predmeta u tom području i turski zakonodavac pokušava usvojiti isti mehanizam na sve trgovačke predmete u svjetlu tog uspjeha. Dakle, od 2000 prethodno broja predmeta došli smo do 1000 predmeta godišnje. Koja je bila ta presudna sklopka? To je bio mehanizam za ulazak u mirenje. U zemljama u kojima je gotovo da i nema mirenja, parničari ne moraju potruditi se, pokušati se pomiriti oni jednostavno moraju imati mogućnost takozvanog opt-ina. U zemljama u kojima ima mnogo mirenja, ne samo u Turskoj, već u drugim zemljama mehanizam je suprotan. Postoji mogućnost opt-outa. Dakle, od stranaka se očekuje da se potrude i ulože napor e, za mirenjem i nakon toga mogu odlučiti da se neće miriti mogu odlučiti izaći iz tog postupka, ali moraju pokušati. Najbolji način da se objasni snaga i jednostavnost metodologije opt-outa u odnosu na opt-in proizlazi iz studije koju je 2014. godine proveo Johnson and Godston. Naime, tada je bilo vrlo teško u određenim zemljama pronaći organe donatora kada je bila potrebna transplantacija i mi smo pokušali doći do toga e, što bi bio prihvatljivi konsensus za ljude. I iznenadilo nas je kada smo vidjeli da u tim zemljama nije bilo 40 ili 50% donatora. Dakle, u tim zemljama je bilo E, situacija ili da je vrlo malo ljudi bilo suglasno ili veliki broj ljudi je bio suglasan. U zemljama koje su označene žutim je bio bila je potrebna eksplicitna suglasnost. U plavim zemljama suglasnost je bila pretpostavka od koje se pokretalo. U drugim, u riječima u Njemačkoj su e, ljudi jednostavno trebali zaokružiti na obrazcu mogućnost da će e, donirati organe u plavim zemljama obrazac je bio drugačiji. Na njemu je pisalo, molim vas, ovdje se potpišete ako ne želite donirati organe. I ljudi nisu imali vremena potpisati taj obrazac i nisu potpisali i e, mogli smo spasiti živote jer se stavio naglasak na mehanizam opt-outa, a ne na opt-ina. Taj mehanizam je vrlo bitan jer moramo imati na umu na koji način ljudi donose odluke, posebice u kontekstu neizvjesnosti. Prvi puta 2002. godine Nobelova nagrada za gospodarstvo nije bila dodijeljena ekonomistu, već psihologu koji je objasnio koncept ograničene racionalnosti u okolnostima neizvjesnosti. I tipična odluka u neizvjesnosti je se ili ne miriti se, jer imamo mogućnost sklopiti sporazum, što je sigurno, i mogućnost otići na sud i dobiti više ili manje. Mi smo mnogo manje racionalni no što bismo to željeli biti. Prošle godine ekonomist Richard Taylor je dobio Nobelovu nagradu za pitanje ograničene racionalnosti i nedostatka samokontrole. Rješenje za mnoge probleme e, iz zdrava prehrana, e, poticanje ljudi da štede za mirovinu. Sve to leži u glavnom pravilu. Ljudi i većina će napraviti ono što je e, zadano po postavkama, dakle što je takozvano default pravilo. Ako želimo da ljudi nešto učine, onda im moramo automatski dati tu mogućnost, naravno i mogućnost opt-out. Ako želimo da djeca se zdravije hrane, tada ta hrana mora biti smještena na policama koje su im dostupnije. Ljude trebamo potaknuti da se više mire, u protivnom se to nikako neće dogoditi automatski. Ta analiza nam je omogućila da sagledamo slabosti direktive iz 2008. godine. Vidite na zaslonu da zapravo taj mehanizam ima dvije slabosti. Ne omogućuje se opt-out mehanizam, već se samo omogućuje državama članicama da zahtijevaju mehanizam mirenja. Drugo, ne piše ništa o tome kako bi taj mehanizam opt-outa izgledao, koliko dugo bi mirenje trebalo trajati, koji troškovi su prihvatljivi. Mislim da zakonodavac, poput mnogih drugih zakonodavaca, je bio zaslijepljen idejom da mirenje i povjerljivost i provodivost je dovoljno za ljude da uđu u taj proces zato što je logičan. Isto tako su ljudi mislili da promicanjem kulture mirenja će ljudi napokon moći shvatiti o čemu se radi i prihvatiti. No, međutim, brojke su pokazale da to nije tako. Nekoliko tisuća prije no što je uspostavljena Nobelova nagrada, Ovidius je rekao, vidim i odobravam ono što je bolje, ali slijedim ono što je gore. Jer da ljudi razmišljaju tako kako mi želimo, ne bi nam trebala policija, semafori, pravila za sigurnosni pojas, e, da ne postoji obaveza nošenja kaciga. Ko zna šta bi se dogodilo? Dvije godine nakon što je usvojena direktiva, pravosudni sud, e, sudovi su pokušali poboljšati imidž e, direktive. Ovo su e, citati iz predmeta Alasini iz 2010. godine. Piše da ako želite da sustav bude uspješan, on ne može biti opcionalan. Dakle, Sud Europske unije je to ustvrdio. Drugo, da bi mirenje bilo učinkovito, moraju postojati određeni parametri. E, mora se obustaviti e, načelo zastare i troškovi trebaju biti što je moguće niži. U svjetlu toga empirički dokazi, u smislu toga gdje e, mirenje funkcionira, doprinos suda 2000 2014. godine doveo do toga da je ovaj parlament imao opciju izmijeniti članak 5.2 i objediniti sve ovo zajedno. I kao što vidite, zahtjev je bio za stranke u postupku da se sastanu sa miriteljem, a ne da se uključe u mirenje i e, to bi trebalo biti neobvezujuće, brzo, i omogućilo bi vrlo jednostavan mehanizam opt-outa. 2014. godine parlament je odlučio pričekati, 2016. godine direktiva je bila podložna evaluaciji, 2016. godine ponovno podnesen taj prijedlog, no 2017. godine parlament je ponovno odlučio ništa ne mijenjati i direktiva je ostala neizmijenjena i time parlament je nacionalne zakonodavce ostavio u tami u smislu toga kako mirenje može funkcionirati. Četiri zemlje su uspjele usvojiti zakonodavstvo koje je bilo ili neučinkovito jer se oslanjalo na mehanizam opt-ina ili je bilo u ustavnom smislu zahtjevno jer mehanizam opt-outa nije bio oblikovan na ispravan način odnosno na Vrhovnom sudu je bilo nekoliko predmeta na kojima se spominjalo mirenje. Možete misliti što se događa u zemlji u kojoj imamo industriju i ljudi ulažu u uspostavu sustava koji jednostavno ukine e, odluka Vrhovnog suda. Oni koji nemaju koristi od mirenja, nažalost, su upravo europski građani, poduzeća i porezni obveznici. Velik broj ljudi je e, sudjelovao u izradi ovog dokumenta. Sve sam ih spomenuo u bilješkama. Neki od njih su mi posebno pomogli, pa bih želio posebno e, spomenuti njihova imena i uvaženi zastupnici ovog parlamenta koji neće biti, e, neće pokušati biti ponovno izabrani. Želim im mnogo sreća. Oni koji će E, željeti biti ponovno izabrani i vama želim mnogo sreće i nadam se da sljedeći put kada se nađemo nećemo govoriti o e, problemima mirenja, već ćemo govoriti o tome da postoji mehanizam opt-outa, odnosno da se primjenjuje mirenje na ispravan način. Hvala. Hvala vam lijepa, bili ste veoma uvjerljivi, a sada bih otvorila mogućnost za pitanja iz publike, ne nužno samo pitanja, već i vaše komentare ili primjere kako mirenje dobro ili manje dobro funkcionira u pojedinim državama članicama. I, don't see, uh, so will... Čini se da se nitko više ne javlja za riječ. Marija? Evo, ja bih htjela nešto reći. Rekli ste da zakonodavac Europske unije nije uspio jer nije dao upute. Međutim, direktiva o mirenju bila je veoma težak zakonodavni akt kada je Unija počela s usvajanjem te direktive prije svega treba reći da je mnogo godina trebalo da se to donese. 2000 godine je sve počelo sa prvom bijelom knjigom i tako dalje, a direktiva je stupila na snagu 2012. nakon razdoblja preuzimanja i tako dalje. Dakle, prije svega u nekim državama članicama mirenja uopće nije bilo kada je usvojena ova direktiva. Dakle, Europski parlament direktivu nije donio jednoglasno i to upravo zbog problema sa subsidijarnošću. Direktiva o medijaciji temelji se na pravilima o unutarnjem tržištu. Dakle, mi ovdje harmoniziramo e, nešto što prethodno nije postojalo i samim time to je bilo veoma teško. Evo, htjela sam to reći jer na taj način možemo objasniti mnoge poteškoće sa provedbom ove direktive i nedostatak homogenosti u provedbi. Pa kada sam rekao da nije uspio e, time, da taj zakonski prijedlog nije uspio, htio sam privući vašu pozornost. E, da, zapravo cijeli proces počeo je 99. godine u Tampereu, prijedlog je iznesen 2004. i usvojen 2008. Imao sam priliku ovdje govoriti 2007. godine, godinu dana prije nego što je direktiva usvojena. E, imao sam osjećaj da članak 5.2 e, neće biti dovoljan e, i osjećao sam se kao kad ljudi idu na Tulum i svi dođu do onoga koji je organizirao taj Tulum i kažu, e, ali znamo gdje ima bolji Tulum. Dakle, takvo je, je raspoloženje bilo i tada. I kad kažem da zakonodavac nije uspio, želim reći da su oni tada znali, zakonodavci su znali što će biti uspješno, a što ne. Ehm, iz 94. godine potiče francusko zakonodavstvo, talijansko zakonodavstvo je također postojalo prije. Dakle, u nekim zemljama je slično zakonodavstvo postojalo prije, neko nije. No, naravno, e, nitko nije savršen, uključujući niti ovaj parlament. U svakom slučaju od 2008. do 2018. se razmatrala provedba pa smo utvrdili da je to bilo prerano, da razdoblje još nije, e, da provedba još e, se nije mogla analizirati. Zato smo imali 2011. pa 14. pa 2016. taj pokušaj. To je mnogo, mnogo godina nakon onog skupa u Tampereu i to je previše vremena. Dakle, e, važno je vidjeti kako zakonodavstvo zapravo funkcionira mira. Najuspješniji propisi vezani uz e, mirenje E, propisuju razdoblja za pokusnu provedbu, dakle omogućavaju da se netko odluči za provedbu mirenja, a neke zemlje pak ne. Evo recimo u Australiji i u nekim drugim saveznim državama postoji mogućnost da se pojedine savezne države odluče da će provoditi e, mirenje, a neke ne. E, evo zato sam samo rekao da zakonodavac nije bio uspješan, mogu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 pojasnili ste ovo kroz gledište psihologije građana. Možete li možda nešto reći o psihologiji zastupnika u Europskom parlamentu? Zašto oni možda nisu imali bolji uvid u situaciju? Jedan od vaših kolega kada sam prvi puta govorio ovdje u parlamentu prije mnogo godina tada nisam govorio o tome što je potrebno, nego sam rekao da je to obvezno, da se to mora napraviti i e, ta vaša kolegica je rekla ne želim da mi itko izvana kaže što parlament mora raditi, dakle ne želim da mi na taj način govorite. Ako pogledate članak 2, e, oprostite 5.2, Čini se da tamo stoji da bi bilo loše da se uveze obveza mirenja. Tamo kaže e, tamo se kaže da države članice trebaju omogućiti mirenju pod uvjetom da se time ne narušava pravo e, pristupa sudu. Dakle, samim time mirenje je na neki način ostalo tabu. Jedan ugledni kolega iz Nizozemske govori o e, o tom plemenskom pristupu, dakle svaki puta kada se e, nešto predloži, onda e, u smislu mirenja, onda se odma pojave dva plemena sa dva različita stajališta u svezi tome. E, toga jedni stalno tvrde da mirenje neće funkcionirati kao isključivo dobrovoljni sustav i to se pokazalo diljem svijeta u praksi. S druge pak strane ne možemo prisiliti ljude na postizanje e, nagodbe, dakle na mirenje. Sve što možemo učiniti jest obavezati ih da ulože napor, a naravno to što prisiljavate ljude da e, ulože napor ima određeni trošak. Na kraju godine treba vidjeti što ljudi o tome kažu, kakva su iskustva, što kažu pravnici, što kažu klijenti, odnosno stranke u postupku, pravna e, profesija e, je sada jedan od najvećih zagovornika mirenja, iako su na početku e, se tome veoma protivili. Imali smo štrajkove u Argentini, u Italiji smo imali veliku, veliki otpor no sada postoje jasne naznake što se može provesti, a što pak s druge strane sigurno neće funkcionirati. Mislim da moramo biti odvažni i da moramo pogledati i druge modele koji postoje oko nas. Evo, to bi bio moj kratak odgovor na vaše pitanje. ne želim da sad ovo postane naš međusobni dijalog, no mogu samo reći da sam ja bila s druge strane stola 2007. godine kada se u tome raspravljalo i mene vaša riječ neuspjeh nije šokirala. Ja se slažem s vašom ocjenom, odnosno sa takvom mogućom analizom. Upravo zato je direktiva o mirenju odličan primjer nečega što ne funkcionira potpuno dobro u svim e, državama članicama. Ona se na ovaj ili onaj način provodi u državama članicama, međutim postoje razlike u primjeni i to nam pokazuje da nemamo e, jednaki pristup, nemamo homogenost i nismo uspjeli harmonizirati mirenje u svim državama članicama, razviti ga do iste razine u svim državama. To je, pretpostavljam, zaključak. Ne znam, slažete li se sa mnom? Pa slažem se i e, model e, mirenja koji funkcionira se zapravo nalazi u direktivi. E, talijanski zakon, grčki zakon, a i turski zakon temelje se upravo na modelu iz direktive. No, problem je da u ovoj direktivi postoji premalo smjernica, premalo uputa i zato se dala prevelika širina zakonodavcima. Zakonodavci su u svom pristupu neki bili previše suzdržani, neki pak drugi previše agresivni i zato se otišlo u različitim smjerovima. I zato mislim da sad nakon deset godina možemo reći da direktiva nije uspješna. E, mislim, ona se pokazalo učinkovitom u nekim slučajevima, ali recimo talijanski zakon iz 2013 je donesen nakon dvije godine ustavnih tužbi. E, neki su htjeli se opredijeliti za jedan put, neki za drugi, na kraju je nađen neki srednji, treći put e, i u svakom slučaju ovime e, nije narušena, e, nisu narušena ustavna prava, barem ne prema odluci Europskog suda koja je u međuvremenu e, donesena. Dakle, mislim da bismo imali bolje rezultate da ova direktiva sadrži konkretnije upute. Ako nema više komentara, moram reći da bi mene doista zanimalo čuti od predstavnika država članica na koji način je direktiva zaživjela u državama članicama, ali čini se da se nitko ne javlja za riječ pa bih onda predložila da napravimo kratku stanku na kraju ovog prvoga dijela našega rada. U sljedećem dijelu govorit ćemo o javnim i privatnim projektima i njihovom učinku na okoliš. Gospodin Čaki će e, tada predsjedati, a on je trenutačno na odboru e, gdje mora glasovati. Pridružit će nam se za 10 minuta. Zato ćemo sada napraviti kratku stanku. Hvala. eksaktn So, uh, Dame i gospodo, poštovani prijatelji, vjerujem da je došao trenutak da nastavimo sa današnjim radom. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti Martu Balesteros. Nadam se da sam dobro izgovorio vaše ime, koja je glavna e, savjetnica za pravna i politička pitanja u tvrtki Milieu, e, konzultantskoj pravnoj tvrtki ovdje u Briselu u Belgiji. ona će nam govoriti o preuzimanju i provedbi direktive iz 2014. godine, direktive o procjeni učinka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš. E, imate na raspolaganju 20 do 30 minuta. Izvolite. Hvala vam lijepa, hvala vam što ste mi dali priliku da dođem i govorim o provedbi direktive iz 2014. godine. To je direktiva o procjeni učinka na okoliš. Svrha ove prezentacije je da iznesemo ovdje neke ključne elemente koje donosi direktiva iz 2014. godine i da kažemo nekoliko stvari o tome e, što po našem mišljenju zaslužuje pozornost Europskog parlamenta jer to su ključni elementi o kojima će trebati razgovarati tijekom sljedećeg mandata Europskog parlamenta. Ova direktiva, iako je stupila na snagu 2014. godine, nju e, do e, svibnja 2017. su države članice trebale preuzeti u svoja zakonodavstva. U ovome trenutku Europska komisija razmatra ta zakonodavstva, dakle te, ta zakonska rješenja o kojima je su komisiju obavijestile države članice. Važno je da u sklopu nastojanja da se osigura provedba europskoga prava i parlament pokloni pozornost ovom pitanju i E, provjeri jesu li ovi ključni elementima o kojima ćemo mi danas govoriti na odgovarajući način preuzeti i primjenjuju li se na odgovarajući način u svim državama članicama. Povrh toga direktiva zahtjeva da svakih šest godina, počevši od 16. svibnja 2017. države članice izvješćuju o različitim mehanizmima provedbe direktive. To znači da države članice moraju prikupljati informacije kako bi te informacije dostavili komisiji. To trebaju biti kvantitativni podaci, koliko je ocjena učinka provedeno u državama članicama, koji je bio trošak provedbe tih ocjena učinka, jesu li u svim projektima provedene procjene učinka, je, sadržali te procjene učinka sve one podatke koje direktiva traži i tako dalje i upravo zbog toga države članice ne mogu čekati šest godina pa tada prikupljati informacije, već te podatke moraju prikupljati kontinuirano. Zato je važno da i Europski parlament i nacionalni parlamenti provjere jesu li države članice doista osmislile e, mehanizme za prikupljanje podataka kako bi e, onda za šest godina sve imale na raspolaganju podatke koje trebaju dostaviti komisiji. Ova direktiva zapravo je stara direktiva, e, kreće još od 1985. godine, a njezin glavni cilj jest da se osigura integracija podataka vezanih uz okoliš u različite politike. Dakle, prije nego što se provede neki projekt, prije nego što se odobri taj projekt, bio on javan ili privatan, važno je da se napravi odgovarajuća analiza učinka tog projekta na okoliš. To je dakle glavni cilj. Glavni cilj je zaštita okoliša. A u trenutku kada je usvojena direktiva, glavni naglasak bio je na tome da se veoma jasno kaže kako zaštita okoliša ne znači da će se zabraniti projekti i da će se zabraniti razvoj, već znači da najprije treba analizirati kakav će biti učinak pojedinog projekta na okoliš. Dakle, treba pokušati utrti temelje održivom razvoju. Direktiva je nekoliko puta ažurirana kako bi je se poboljšalo i kako bi je se prilagodilo tehnološkom razvoju. Primjerice, kada je usvojena direktiva o e, ugljiku, e, o pohranjivanju i e, hvatanju ugljika, tada je, tada je ažurirana ova direktiva, kao i kada je odlučeno da će se javno privatni projekti uključiti. Ali u svakom slučaju, nakon 20 godina provedbe direktive, komisija je odlučila analizirati na koji se ona način provodi, odlučila je napraviti jednu reviziju direktive, i 2012. komisija je predložila novu direktivu čija je svrha da se prevladaju neki problemi koji su utvrđeni tijekom revizije. Primjerice, nastoji se smanjiti administrativno opterećenje i pojednostaviti postupke e, koji su uključeni u izradu procjena učinka na okoliš. Također su napravljene neke izmjene u pogledu ciljeva zaštite okoliša jer neke stvari su sada važnije e, nego što su bile prije, recimo sprječavanje klimatskih promjena ili zaštita bioraznolikosti. Koji su glavni elementi direktive o kojima treba voditi računa u narednom razdoblju. Prije svega postoje tri glavne faze koje predviđa ova direktiva. Kao prvo analiza, dakle kada se razmatra projekt potrebno je odlučiti Hoće li se za taj projekt napraviti analiza e, učinka na okoliš ili ne? A o tome se odlučuje tijekom e, same analize projekta. Dakle, odlučuje se na temelju e, veličine lokacije provedbe projekta i tako dalje. Ako se odluči da je potrebno napraviti Um, analizu učinka na okoliš, nadležna tijela odlučuju koji će biti sadržaj i uh, opseg uh, te te procjene učinka na okoliš i na kraju um, odlučuje se uh, koji su to sve sastavni dijelovi, dakle koji će biti sadržaj procjene učinka na okoliš. Ova direktiva po prvi puta određuje različite rezultate analize učinka na okoliš. Dakle, koji su to sve podaci koje e, takva procjena učinka na okoliš treba iznjedriti i propisuje same postupke. Dakle, osim ove tri faze imamo e, pripremu procjene, e, koje su to sve informacije koje je potrebno podastreti, zatim postupak konzultacija, analize koje nadležno tijelo treba napraviti i samo usvajanje zaključaka. Koji su to elementi koje nova direktiva uvodi? prije svega kada je riječ o opsegu okolišnih čimbenika koje treba uzeti u obzir i analizirati a to su elementi koje treba procijeniti u odnosu na neki osnovni scenarij. Osnovni scenarij sada je u novoj direktivi bolje definiran, bolje opisan. E, dakle, tu je prikazano kako okoliš u ovom trenutku izgleda, kako je trenutačno stanje i kakvi su trendovi. projekt se ocjenjuje u odnosu na takav prikaz kako bi se utvrdilo je li učinak na okoliš značajan ili nije. Koji su to čimbenici koji se analiziraju? Voda, zemljište, e, odnosno tlo, zrak, to je postojalo i u prethodnim verzijama direktive, ali u novoj direktivi uvodi se i potreba razmatranja učinka na klimatske promjene, a u aneksu direktive stoji da tu treba uključiti sve elemente vezane uz ublažavanje e, klimatskih promjena, dakle emisije u zrak, ali također i čimbenike prilagodbe na klimatske promjene. U direktivi se također navodi kako je potrebno razmotriti učinak projekata na bioraznolikost. Bioraznolikost se ovdje definira kao staništa koja su zaštićena na temelju direktive e, o e, zaštiti prirode. Potom tu vidimo još jedan cilj ove direktive, a to je da se osigura dosljednost e, sa drugim direktivama. Recimo, direktive koje se odnose na zaštitu okoliša također traže odgovarajuću procjenu učinka na okoliš onih projekata za koje postoji vjerojatnost da će utjecati na staništa, odnosno na bioraznolikost. Dakle, za one koji osmišljano pojedine projekte te poprilično je teško da naprave e, procjene učinka na okoliš i na temelju ove direktive i na temelju direktive o zaštiti okoliša. Ovdje se nastoji osigurati da je dovoljno provesti samo jednu procjenu e, učinka na okoliš koja će uzeti u obzir e, utjecaj na bioraznolikost. Dakle, tu se razmatra e, značajan učinak projekta na e, bioraznolikost i to ne samo na ona područja koja su zaštićena u sklopu e, direktive o zaštiti prirode, direktive Natura, već se nastoji osigurati koordinirani pristup kako bi se napravio samo jedan postupak sa jednim rezultatima, odnosno ishodom e, vezano i za sva druga područja. Dakle, analiza u odnosu na osnovni scenarij e, treba biti slična i definirana je u određenim dokumentima koje je komisija objavila, koje sadrže smjernice o provedbi e, analize učinka na okoliš, također najnovije smjernice komisije za provedbu direktive o procjeni učinka na okoliš iz 2014. godine sadrže prijedlog određene metodologije za određivanje osnovnih scenarija. Što se tiče ostalih elemenata koje traži ova direktiva, ona traži da se u procjeni učinka na okoliš opiše učinak projekta na e, okoliš i to s e, kumulativnog gledišta. Naime, jedan od glavnih problema s prethodnim verzijama direktive bio je taj da mnogi projekti su bivali podijeljeni na manje projekte kako bi se izbjegla obveza provedbe procjene učinka na okoliš. Time što je projekt bio manji, izbjegavala se obveza provedbe procjene učinka na okoliš. i zbog toga su se mnogi žalili, potpisane su mnoge peticije i postoji opsežna sudska praksa Europskog suda na tu temu. Europski sud naglasio je kako je potrebno napraviti analizu svih projekata koji postoje u određenom području, u blizini, a koji mogu utjecati na e, to područje i da treba napraviti kumulativnu analizu i to ne samo za e, trenutačne projekte nego i za buduće projekte. Nešto slično napravljeno je nedavno u Italiji gdje je europski projekt vrlo jasno rekao da treba napraviti i procjenu učinka na okoliš budućih projekata. Dakle, potrebno je analizirati kumulativne učinke svih projekata koji bi mogli biti relevantni u određenom području. Još jedan element koji u budućnosti treba imati na umu je da ova direktiva traži da se opišu sve e, razumne alternative koje su procijenjene i da se objasni zašto je između različitih mogućnosti izabrana upravo ta jedna, te da se napravi usporedba učinka na okoliš različitih opcija, dakle različitih alternativa. Jednom kada nadležno tijelo donese odluku da će E, dopustiti ili pak zabraniti određeni projekt, njegovu provedbu, potrebno je da postoji opis mjera koje e, izvršitelj projekta treba provesti kako bi ublažio, umanjio učinak na okoliš. E, iako je ta odluka postojala, nije u prethodnom razdoblju postojao postupak praćenja, pa nitko nije pratio je li e, izvršitelj projekta proveo mjere koje su e, određene. Sada u novoj verziji direktive postoji mehanizam za praćenje, e, odnosno postoji zahtjev da se takav mehanizam za praćenje uključi u odluku nadležnog tijela, da se tu uključe parametri koji će se pratiti tijekom čitavog razdoblja. I to je doista važan element ove direktive koji će osigurati učinkovitost provedbe ove direktive još jedan važan element kada govorimo o procesu izrade procjene učinka na okoliš je sudjelovanje javnosti. Direktiva naglašava potrebu da se osigura sudjelovanje javnosti i da to sudjelovanje javnosti bude učinkovito. Dakle prije nego što se izda dozvola za provedbu projekta, važno je da javnost ima e, odgovarajuće informacije. U direktivi su naveden, e, je navedeno koje su to informacije koje moraju biti objavljene kako bi javnost e, mogla reagirati i također se navodi kako se ti podaci moraju navesti u elektroničkom obliku, drugim riječima na mrežnoj stranici nadležnog tijela koje treba donijeti odluku. Potom direktiva također traži da kada se donese odluka te e, informacije budu objavljene drugim riječima e, nadležno tijelo treba objaviti svoju odluku, ali i ishode postupka konzultacija s javnošću. Dakle, e, važno je da se objave sve informacije prikupljene tijekom postupka donošenja odluka i to je važno jer je Europski sud već tražio objavljivanje takvih informacija ali samo na zahtjev zainteresirane osobe. Međutim, ova direktiva ide i dalje od toga i traži da se ti podaci objavljuju automatski i bez da e, itko podnese takav zahtjev. Kako stojimo sa preuzimanjem ove direktive? U svibnju 2017. države članice e, trebale su imati na snazi zakonske propise kojima se preuzima ova direktiva. Na temelju javno dostupnih informacija znamo da je komisija pokrenula postupke zbog kršenja prava i to zbog kašnjenja u postupku preuzimanja ove direktive protiv 21 države članice od ukupno 28. S obzirom na učinak članka 260. stavka 3. ugovora o funkcioniranju Europske unije kojim su propisane kazne koje određuje Europski sud zbog kašnjenja u provedbi i to bez potrebe da se donese bilo kakva druga sudska odluka. Nadamo se da će to imati učinka i da će države članice požuriti. Komisija u ovom trenutku provjerava e, točnost u preuzimanju direktive u nacionalne zakonske propise. Što se tiče direktive o procjeni učinka na okoliš, iako je ona trebala stupiti na snagu 2014. godine. Zapravo se ona prati od 2017. od kada je preuzeta u e, nacionalna zakonodavstva. Znamo da postoji dobra praksa u nekim zemljama poput Irske u kojima su javno objavljene informacije o elementima direktive koji će biti preuzeni u nacionalno zakonodavstvo u Francuskoj također je već utvrđeno da francusko zakonodavstvo kojim se preuzima ova direktiva zapravo predstavlja kršenje direktive jer ne postoje u njemu odredbe o sprječavanju sukoba interesa između nadležnog tijela koje odlučuje o projektu e, u situaciji kada je samo nadležno tijelo i izvršitelj e, projekta. E, i to jesu odredbe koje su izazivale brojne probleme i u prethodnim verzijama direktiva i koja su riješena u novoj verziji direktive. Dakle, važno je da i Europski parlament i nacionalni parlamenti provjere da su e, svi elementi na odgovarajući način preuzeti na nacionalnoj razini. Kada je riječ o provedbi Ova e, direktiva izazvala je čitav niz žalbi i e, peticija. Evo ovdje postoje neke brojke u e, 12% svih e, postupaka e, vezanih uz kršenje europskog prava, a koji se odnose na pravo zaštite okoliša. Riječ je upravo o postupcima vezanim uz ovu direktivu, odnosno uz analize učinka na okoliš. Dakle, ove brojke su visoke. E, ovdje možete vidjeti koliko je bilo žalbi 2016. i 2017 2017. i upravo zbog toga komisija je pripremila određene smjernice o provedbi direktive. E, mi smo sada u početnoj fazi, još ne znamo kako će se nova direktiva provoditi, no znamo da postoje neki elementi koji mogu biti problematični. Recimo, e, taj e, pojam značajnosti. Što to znači da neki projekt značajno utječe na okoliš? E, taj pojam značajno nije definiran u direktivi, međutim u smjernicama komisija daje određena pojašnjenja, objašnjava što to znači u odnosu na temeljni scenarij, što je značajno i daje neke smjernice u odnosu na metodologiju, na koji način se može procijeniti kad je nešto značajno ili ne. E, daje se i primjer jednog projekta koji se zove Imperija, a koji predlaže veoma jednostavnu metodologiju utemeljenu na e, Excel tablicama e, i tu se mogu naći informacije o tome na koji način procijeniti utjecaj odnosno utjecaj jednog odabrane mogućnosti u odnosu na drugu mogućnosti koje nisu odabrane. E, I na kraju pozvali bismo zastupnike zastupnike u Europskom parlamentu i zastupnike u nacionalnim parlamentima da se pobrinu da se direktiva provodi na odgovarajući način, da su ovi elementi o kojima smo danas e, govorili preuzeti na odgovarajući način i da se provode na odgovarajući način. Stojim vam na raspolaganju za sva pitanja. Hvala. Very, very nice very professional analysis. It seems there are some serious problems concerning this, this question and we know everybody did it. Da, hvala. Da, ovo je naravno izazov e, u e, velikom broju zemalja. E, ima dakle velik broj postupaka e, koji se vodi e, zbog kršenja tih e, propisa, dakle u velikom broju zemalja. Otvaram stoga raspravu. Ne znam imate li pitanja ili primjedbe za govornicu. Bilo bi jako dobro da ih e, sada uputite. Međutim, e, Sir David Lowes, koji je nekada predsjeda odborom za predstavke Europskog parlamenta, želi se javiti za riječ. Izvolite, David. Hvala lijepa i hvala vam što ste mi dopustili da se javim za riječ, jer e, to nije nešto što se lako dobije ako niste zastupnik. Htio bih nešto reći o ovoj direktivi i izmjeni te e, direktive. Htio bih naglasiti u kojoj mjeri je revizija te izvorne direktive do nje je došlo upravo zbog e, velikog broja predstavki koji su građani velikog broja europskih država uputili odboru za predstavke Europskog parlamenta. I to je zapravo bio e, glavni podsjecaj da do revizije dođe. A e, način koji smo upravo čuli od gospođe Balestrero je bio upravo broj predstavki koje u to vrijeme došao pred Europski parlament i gospodin Huntis iz eh, odbora za predstavke izradio je mišljenje o izvješću i on je ukazao na broj manjkavosti i zato ono što nas danas zanima na ovom seminaru gdje se govori o tome kako se mogu provesti prava građana i osnažiti parlamente, možemo jednostavno reći da nije slučajno da se izabrala upravo ova direktiva kao primjer, stoga što se jasno vidi u kojoj mjeri Europski parlament koji je odgovoran da odražava mišljenje europskih građana i uspio je raditi s komisije tijekom cijelog zakonodavnog postupka, surađivao s državama članicama i tako se revizija usvojila. Međutim, kao što je Prethodna govornica ukazala, javlja se puno problema vezanih za to. Osobno, najviše me brine ne toliko sama činjenica da e, treba toliko da dođe do provedbe revidirane direktive do koje je već došlo prije godinu ili dvije. I e, broj e, dakle, slučajeva kršenja u velikom broju država članica to odražava. E, mene više brine što države članice zapravo e, kako okljevaju da išta naprave i da na taj način provedu to direktivu u ime građana i dakle da se pozabave utjecajem određenih projekata na e, okoliš, ali ima i drugih primjera. E, u francuskoj pokrajini departmanu Loire e, došlo je do projekta i u ovom parlamentu se i tekako ustanovilo i došle su mnoge predstavke da se krše mnoge europske direktive. Habitat, recimo, direktiva o pticama i taj projekt u Francuskoj traje već jedno 15 ili 20 godina i jednostavno e, treba vidjeti kako e, to e, pojedine direktive se primjenjuju, a bilo bi jako dobro da kada Europski parlament ustanovi da postoji kršenje, da oni stanu uz nas kako bi nacionalni parlamenti tako pomogli da se taj problem riječi. Što se tiče ove direktive, e, često e, e, se govori o puno novaca i puno različitih interesa, naročito građevinskih interesa. I oni imaju i sredstva i ljude E, kako bi e, nastavili sa svojim projektima dugo nakon što ekolozi i drugi aktivisti već odustanu od toga. Dakle, moralo bi se više znati o tome, ali bi također i države članice morali jasno neke stvari <clears throat> napraviti i donositi odluke i morali bi braniti interes europskih građana, naročito prava da brane okoliš. Primjerice, ciljevi o biološkoj raznolikosti, e, e, direktiva o pticama i habitat je nešto se treba učinkovito primijeniti. A Europska komisija mora biti puno aktivnija u načinu na koje traži da im države članice polože račune i u konačnici e, da E, e, da ih dovede, da ih tuži pred Europskim sudom. Jer je komisija jedina koja sada može pokrenuti postupak kršenja zakona. Europski parlament to još do sada nema. Međutim, bilo bi još bolje surađivati s parlamentima država članica kako bi se omogućilo da jednom kada su građani i institucije već toliko toga napravile i da dođe do revizije e, direktive da se onda taj rezultat stvarno provede na terenu. Hvala lijepa. Tko se sada želi javiti za riječ? Izvolite. Hvala lijepa. Imam pitanje o sukobu interesa i o tome kako se time bavi u direktivi. Gospodin e, Lowe, a i u samom izlaganju i su rekli da većina tužbi na nacionalnoj razini je upravo iz područja primjene te direktive. Ta direktiva kako je važna jer omogućuje građanima da traže pravni lijek na razini Europske unije po pitanju koje bi inače u potpunosti bilo u nadležnostima država, primjerice izdavanje građevinskih dozvola. Velik broj građana e, se osjeća jako frustrirano kada se izdaju građevinske dozvole, naročito za megaprojekte. To za mnoge ljude koji žive u tom kraju e, znači e, problem za okoliš. A budući da je to tipična stvar u nacionalnoj nadležnosti, ova direktiva je zapravo jedina veza koju građani mogu imati, jedini na mogućnost pravnog lijeka izvan nacionalnih okrivira I zato je ta direktiva toliko važna za građane. Međutim, i tu je sad moje pitanje, Uglavnom, na nacionalnoj razini e, procjene učinka na okoliš je nešto što financira sama građevinska tvrtka i stoga postoji sukob interesa. U pripremama i zaključcima same procjene utjecaja na okoliš ono što treba biti neovisna procjena koja će se na stručan način pozabaviti utjecaju jednog mega projekta na okoliš, ona zapravo u zaključcima opravdava taj mega projekt. Ponekad imate dakle ogromne projekte, izdaju se građanske dozvole da se e, taj projekt izgradi na netaknutom e, zemljištu u, netaknutoj prirodi, a sama procjena učinka jednostavno kaže da je to najbolji mogući projekt na svijetu, a uglavnom razlog za te gluposti je, sukob interesa jer je to financirao e, sama građevinska tvrtka. I zato se pitam u kojoj mjeri se u revidiranoj direktivi bavi pitanjem sukoba interesa. To je zapravo glavni problem e, zato e, da dođe do e, dobre provedbe direktive ako u tom smislu smatramo pravu zaštitu okolišu i građana kojima je stalo do okoliša. Hvala, ovo su jako dobra pitanja ovaj je posljednji govornik bio Simon Butel, zastupnik sa Malte. Hvala vam na ovom pitanju. Ima li možda još pitanja ili primjedbi iz publike? Izvolite. Htjela sam se javiti e, s pitanjem. Ja sam zastupnica u talijanskom parlamentu. Htjela sam zamoliti izvjestiteljice da eh, s obzirom na definiciju utjecaja na okoliš eh, kaže sljedeće naime eh, trebamo shvatiti što se misli pod procjenom koja će biti čak i integrirana u projekt i kakav utjecaj ima na okoliš. I isto tako u to uključiti dugoročnu viziju E, socioekonomskog razvoja u određenom području. E, često do sukoba dođe kada se sama procjena utjecaja na okoliš razdvoji od utjecaja koji će biti cjelovite prirode. Dakle, će se vidjeti e, kako se razvija određeni kraj i kako to možda vezano za izgradnju nekog objekta. U direktivu su uključene različite razine upravljanja nacionalne, regionalne i lokalne u prilikom nadzora i kontrole e, samog e, <clears throat> objekta i u budućnosti treba nastaviti također kontrolirati e, kako taj objekt funkcionira i kako se njime upravlja. Hvala. Ovo je bila gospođa Emanuela Rosini koje zahvaljujem na postavljenom pitanju. E, sljedeće pitanje ili primjedba, izvolite. Čini se da se nitko ne javlja za riječ. Možda će nam sad istiteljica nešto više o tome reći. Hvala. Što se tiče prvog pitanja, Hvala na njemu. Iako je zanimljivo vidjeti da u direktivi postoji sada novi članak 9a. Uobičajeno bi bilo, odnosno uobičajeno je u direktivi da um, e, e, građevinska tvrtka da informaciju i procjenu. Onda tu informaciju prikuplja nadležna tijelo i analizira informacije i analizira rezultate procesa e, konzultacije i na osnovu toga donosi odluku. Ako je nadležno tijelo i naručitelj projekta zapravo i jedan te isti, to stvara puno problema i tu e, smo imali puno tužbi. Članak 9a kaže da ako su, dakle, kako naručitelj, dakle, građevinar i e, e, nadležno tijelo jedno te ista e, pravna osoba, onda treba, citiram, napraviti pravo razdvajanje ta, tek dvije strana koje imaju sukob interesa. Prema tome, ta, te dvije e, funkcije moraju se razdvojiti kada se izrađuje procjena utjecaja. Država članica je ta koja se mora pobrinuti da donošenje odluke e, mora biti razdvojeno od same studije e, procjene utjecaja na okoliš. To treba stajati u nacionalnim zakonima, ali isto tako to treba biti uključeno u provedbu. E, upravna tijela moraju tako postupiti. Nadam se da sam bila dovoljno jasna. Što se tiče e, talijanske zastupnice, E, pola sam vašeg pitanja propustila jer nisam na dobro koristila slušalice. E, vidjela sam da postavite slična pitanja o različitim razinama upravljanja, i, ali bilo bi mi drago da ponovite pitanje kako da bolje shvatim. Moje prvo pitanje je bilo vezano za definiciju procjene utjecaja na okoliš koje je biti više integrirano. Dakle, da se u to uključi i dugoročno socio, dugoročan socioekonomski razvoj nekog kraja. Jer većina, e, u većini slučajeva se analizira isključivo utjecaj na okoliš koji je ponekad u sukobu s održivim razvojem e, samog e, u određenom kraju, e, čemu bi e, novo izrađeni objekt pridonio. A drugi dio ste shvatili dakle, u kojoj mjeri su različite razine uprave tu uključene u nadzor izgradnje i kasnijeg funkcioniranja tog objekta. Mislim da je glavni cilj direktive taj da se sve ovo uključi u e, promicanje održivog razvoja. Ako se trebaju uzeti u obzir socioekonomske aspekte, oni se trebaju razmotriti u jednakoj mjeri kao i utjecaj na okoliš. Međutim, cilj ove direktive je zaštita okoliša. U člancima 5. i 8. a vrlo jasno se vidi e, da odluka o tome da se izda ili ne izda građevinska dozvola, dakle da se treba temeljiti na e, procjeni utjecaja na okoliš i također treba obrazložiti zašto se dozvola izdaje ili ne izdaje i treba također pokazati da su se različiti aspekti zaštite okoliša uzeli u obzir. A treba obrazložiti donesenu odluku, treba predložiti alternative, mjere nadzora i sve se to mora objaviti kako bi svi mogli razumjeti, kako bi svatko mogao doći do informacija o tome zašto je neka odluka donesena. Cijeli članak osmi je nov i mislim da ako ga se na pravi način preuzme i provede, da bi onda trebao omogućiti održivi razvoj, dakle direktivu o tome da se i aspekti okolišta uzimaju e, kao jednako važni kao i socioekonomski aspekti. E, jest da većina projekata su projekti na lokalnoj razini. Prema tome, nadležne vlasti koje trebaju o tom projektu odlučivati su lokalne vlasti. to ponekad e, u velikom broju slučajeva i načina e, ispadne u slučajevi sukoba interesa. Ali često treba više informirati javnost o svemu tome prije donošenja odluka, a i nakon donošenja odluka. Te informacije moraju se nalaziti na mrežnim stranicama E, nadležnih e, vlasti na lokalnoj razini kao i onih nadležnih vlasti na državnoj razini. Treba se bolje koordinirati i treba dati puno informacije. Dakle, u državi članici moraju se dati kvantitativni i kvalitativni podaci svakih šest godina za tom izvješću i poslati ga Europskoj komisiji. To jednostavno znači da države članice moraju uspostaviti sustav prikupljanja informacija s lokalne razine koje će doći na nacionalnu razinu i onda e, se to prosljeđuje komisiji. Takav sustav informiranja mora postojati u svim državama članicama. Ne kaže se na koji način države članice moraju prikupljati informacije s lokalne razine. To dakle u direktivi ne stoji. Međutim, stoji da do komunikacije između lokalnih i nacionalnih vlasti mora doći. Ja mislim da će tu poboljšati cijelu situaciju i na nacionalnoj razini jer je potrebno da dođe do veće razine informiranja. Važno je da se to ostvari kako za šest godina u država članicama se ne bi reklo da oni jednostavno nisu imali mogućnost da prikupe informacije s lokalne razine. Ja recimo radim i na direktivi o utjecaju e, na okoliš i tu se već tako što dogodilo jer države članice kažu da nemaju mogućnosti prikupiti sve podatke gdje bi e, rekli kako bi Europska komisija i Europski parlament mogli provoditi koliko se neki zakoni e, poboljšali ili primjenjivali u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Mislim da se više nitko ne javlja za riječ s drugim pitanjima. A sada ću e, vas e, vam predstaviti našu sljedeću govornicu. Radi se o gospođi Sari Drake, viši predavač prava Europske unije na pravnom fakultetu e, za i fakultetu političkih znanosti u Cardiffu u Ujedinjenoj Kraljevini i ona će govoriti o uredbi iz 2004. godine o pravima putnika u zračnom prometu. Izvolite. Hvala lijepa, dobro jutro. Zovem se doktor Sara Drake i jako mi je drago da sam danas s vama ovdje i da mogu govoriti o direktivi o pravima putnika u zračnom prometu. Moja će se prezentacija fokusirati na preuzimanje i provedbu. E, prezentacija se sastoji od dva dijela. Najprije ću ukratko objasniti područje primjene uredbe, njenu provedbu i nedostatke, također trenutno stanje, a u drugom dijelu ću odrediti pet područja na koja bismo se trebali usredotočiti za poboljšanja i predočiti ću preporuke za nacionalne parlamente i e, europske institucije, nešto što bi trebale razvijati razmotriti. Trebalo bi istaknuti na početku ove prezentacije da se iako se analiza predmeta temelji na najnovijim podacima, uključujući nekoliko ex post evaluacija uredbe, koju su proveli neovisni stručnjaci. Najnedavnija je evaluacija Europskog eh, revizorskog suda. Još uvijek postoje nedostaci i eh, praznine, nedovoljni podaci u smislu toga koliko je teško sagledati cijelu sliku nad stanjem eh, ove direktive. Politika Europske unije vezano uz prava putnika u zračnom prometu je jedna od najsloženijih i najsveobuhvatnijih u cijelom svijetu. To je stoga što je Europska unija odobrila putnicima izravno primjenjiva prava koje oni mogu provoditi pred nacionalnim sudom u slučaju povrede. Ta politika je jedna od politika perjanica za građane u Europskoj uniji zajedno sa uredbom za roaming i nedavno usvojenom uredbom za, za, za općom uredbom za zaštitu podataka. Cilj ove uredbe je osigurati visoku razinu zaštite potrošača u Europskoj uniji odobravajući prava na pomoć i e, odštetu u slučaju kada je putovanje, prekinuto zbog četiri uzroka, uskraćeni ukrcaj, ne samovoljno e, premještaj u viši ili niži razred, kašnjenje ili otkazivanje. Zračni prijevodnici mogu e, moraju putnicima e, ih informirati o njihovim pravima, osim u slučaju kada se radi o iznimnim okolnostima, drugim riječima, kada su e, sve razumne mjere poduzete. Ipak uredba e, je bila pod negativnim utjecajem nesukladnosti od vulkanskih erupcija, snježnih oluja, štrajkova. Putnici su e, neprestano u Europi izloženi prekidima putovanja. E, mi znamo da svim putnicima je vrlo teško ostvarivati sva ta prava. E, njih ometaju ne kooperativni zračni prijevodnici, također nacionalna provedbena tijela koja nemaju dovoljno resursa i skupi sudski postupci. U nekim državama članicama putnici se obraćaju agencijama za upravljanje e, zahtjevima, te također kako bi, na, kako bi mogli ostvariti svoja prava koja im pripadaju na zakoniti način. Uredba e, decentralizira provedbu u državama članicama putem nacionalnih provedbenih tijela koje zaprimaju individualne žalbe. Države članice moraju isto tako provoditi nacionalne sankcije koje moraju biti učinkovite, odvraćajuće i razmjerne. Europska komisija i države članice moraju uložiti značajne napore kako bi poboljšale provođenje ove e, uredbe i stimulirale sukladnost od strane zračnih prijevoznika. Tijelo u Ujedinjenoj kraljevini za civilno zrakoplovstvo je izvijestilo u 2016. i 2017. godini da 75% pritužbi na području zrakoplovstva je bilo e, sa ishodom u korist putnika. Nedavna evaluacija politike E, koja potpada u ovu direktivu je zaključila da iako je sustav EU-a za prava putnika dobro razvijen, ipak e, postoje znatni prostori za poboljšanja. U većini od 10 država članica koje su bile uključene u ovu anketu broj pritužbi koje su zaprimila nacionalna provedbena tijela se povećao u razdoblju između 2015. i 2017. godine. 2014. godine komisija je izdala prijedlog za preinaku uredbe 2612004 kako bi se riješile manjkavosti i slabosti u toj uredbi i glavni uzroci nesukladnosti. Dakle, utvrđen je nedostatak jedinstvenog i učinkovitog sustava provedbe u cijeloj Europi, regulatorni teret za zračne prijevoznike koji obeshrabruje sukladnost. Prijedlog je zapeo na vijeću zbog spora između Ujedinjene kraljevine i Španjolske. Postoji mogućnost da povlačenje Ujedinjene kraljevine iz EU-a 2019. godine bi mogao e, deblokirati taj zakonodavni proces. Ovaj razvoj se je pokazao da postoje znaci da je regulatorni okvir izložen sve većem većem pritisku. 2017. godine je došlo do znatnih prekida u putovanju i kašnjenja zbog e, nepovoljnih vremenskih uvjeta, štrajkova, nedostatka kontrolora leta i neplanirani financijski troškovi su bili prouzročeni zračnim prijevoznicima. E, I 2018. godine četiri najveća zračna prijevoznika su podnijela zajedničku pritužbu komisiji zbog zatvaranja francuskog zrakoplovnog prostora zbog štrajka kontrolora leta. E, prognoza je da će europsko tržište zrakoplovstva rasti 5% svake godine do 2030. godine te e, se čini da je puno ostvarenje prava putnika u zračnom prometu izloženo sve većoj i većoj prijetnji. E, pet područja koja iziskuju poboljšanje i preporuke za nacionalne parlamente i europske institucije. Je ne, dakle, to je nešto što bi trebali razmotriti svi dionici. Naime, u nedostatku legislativne reforme, nedostaci koje je utvrdila komisija 2013. godine, je nešto što se još uvijek e, razmotra, mora razmotriti pet pitanja koja su vrlo važna su e, osviještenost putnika i njihova informiranost, pravna neizvjesnost, nacionalni režimi provedbe, e, pojedinačna provedba i pravna zaštita i regulatorni teret za zračne prijevoznike. Glavni zahtjev za uspjeh ove politike je da putnici budu informirani ispravno i precizno o svojim pravima i pučka pravobraniteljica je s pravom istaknula tu važnost u svom uvodnom govoru danas i važnost toga je vrlo bitna obzirom da se krećemo u susret europskim izborima u svibnju 2019. godine. Uredba traži da zračni prijevoznici informiraju putnike o njihovim pravima, međutim, nedavni izvješće e, Europskog revizorskog suda je ustvrdilo da je razina te informiranosti vrlo niska. Oko 39% putnika e, je, koji su bili uključeni u anketu je reklo da E, jesu svjesni da postoje ta njihova prava, no međutim u mnogim slučajevima e, nisu e, svjesni precizno koja su njihova prava. Nacionalna provedbena tijela bi, mogla, bi morala preuzeti aktivniju ulogu u praćenju obveze za pružanjem informacija E, Europski revizorski sud je potvrdio da je komisija poduzela niz mjera kako bi se promicala ta osviještenost i informiranost, no neke od internetskih smjernica ne objašnjavaju dovoljno jasno što bi putnici trebali napraviti kada su suočeni sa e, prekidom svog putovanja. Sada ćemo prijeći na pitanje pravne izvjesnosti. Sam pravni okvir predstavlja probleme za putnika u zračnom prometu. Uredba sadrži nešto što se nazvalo sivim zonama. To su odredbe koje se tumače preširoko ili preusko, na primjer izuzeće u iznimnim okolnostima. Unatoč presuda e, visokih sudova, uredba i dalje je uzrok pravnoj neizvjesnosti. Postoji visok broj sporova između putnika i zračnih prijevoznika. Uredba sama po sebi je vrlo složena i vrlo je teško svim dionicima tumačiti svoja prava ispravno. Kako bi se poboljšala pravna izvjesnost, nacionalni parlamenti se moraju pobrinuti da su njihova nacionalna provedbena tijela proaktivna u informiranju putnika o njihovim pravima i o opciji na pravnu zaštitu u slučaju prekida putovanja. Na primjer, u srpnju 2018. godine tijelo za e, civilno zrakoposlovljeno Kraljevini je objavilo izvješće za medije kojima su bila pojašnjena prava, prava putnika putnika u slučaju prekida e, putovanja koji su bili prouzročeni štrajkovima Rajan era. E, komisija bi trebala promicati pitanje pravne sigurnosti e, post zakonodavnim smjernicama i sve europske institucije bi se u to trebale uključiti. Treći aspekt je režim nacionalnog provođenja to je najveća slabost u provedbi i primjeni ove uredbe. Sama uredba E, daje e, značajna, značajne diskrecijske ovlasti e, državama članicama i sve je to dovelo do varijacija u provedbi. Mnoga nacionalna provedbena tijela su slaba da bi spriječila nesukladnost od strane zračnih prijevoznika, te ključne slabosti uključuju neadekvatne resurse, nedostatak operativne i tehničke ekspertize za procjenu valjanosti izuzeća iznimnih okolnosti. Sankcije su preslabe. E, također, e, manje od 1000 e, eura je prosječna kazna. Nisu sva kršenja nešto što se prijavljuje komisija je godine ustvrdila da nacionalna provedbena tijela ne kažnjavaju rutinski prekršaje, već se te kazne izriču u samo 1% slučajeva. Pravni pragovi za nametanje sankcija je nešto što je teško ispuniti. U nekim državama članicama postoji administrativni postupak, a ne kazneni postupak u kojima su viši pragovi, nebovi, odnosno nacionalno provedbena tijela, nemaju ovlasti sukladno nacionalnom pravu da bi naložila e, pravnu zaštitu za pojedince. Također postoje praktične poteškoće u primjeni sankcija na zračne prijevoznike koji, su, koji imaju poslovni nastan u drugim državama članicama, te također tumačenje uredbe od strane nacionalnih provedbenih tijela, posebice u izuzeću iznimnih okolnosti je nešto što je različito i razina i mjera u kojoj se oni istražuju se također razlikuje. Predlaže se da je upravo ovo područje na kojem bi nacionalni parlamenti mogli odigrati važnu ulogu u poboljšanju nacionalnog e, okruženja za nacionalnu provedbu. Nacionalna provedbena tijela moraju imati dovoljno učinkovitosti u pogledu zračnih prijevoznika kako bi promicali, e, kako bi ih natjerali da oni promiču sukladnost. E, ne bi smjelo biti skuplje za zračne prijevoznike kršiti uredbu i uskratiti prava putnicima jer znaju da neće svi putnici podnositi žalbe i zahtijevati pravnu zaštitu. E, neki akademici zahtijevaju da imamo postupni pristup e, provođenju uredbe trebali bismo imati postupni pristup koji bi e, nagovorio e, određena tijela i putnike da ostvaruju svoja prava. Nizozemsko nacionalno provedbeno tijelo je predložilo da se uvede takozvani pristup intervencijskih ljestvi, tablice koji odražava piramidu nadzora provedbe ili vrste provođenja. Dakle, u smislu preporuka nacionalne parlamenti bi mogli igrati važniju ulogu u tome da se pobrinu da nacionalne politike i nacionalni pravni okviri su prilagođeni ovoj teoriji e, uredbe koja je interaktivna da na četvrto područje. Najbitnije svojstvo učinkovitog režima nadzora provedbe je da putnici e, mogu dobiti pravnu zaštitu kada su njihova prava prekršena. To je područje na kojem bi E, alternativno rješavanje sporova moglo biti vrlo korisno, no međutim tu postoje još uvijek mnoge prepreke koje dovode u pitanje e, sposobnost putnika da ostvare svoja prava. Postoji niz opcija koje se pružaju putnicima u pogledu pravne zaštite, no međutim to ponekad je uzrok konfuzije. Treba usvojiti e, jednostavnije smjernice kako bi se putnicima omogućio bolji izbor u ostvarenju svojih prava. 2017. godine komisija je koordinirala uspostavu pan-evropske mreže alternativnog rješavanja sporova obu koja obuhvaćaju javni transport u obliku travel neta e, koji bi trebao biti forum za razmjenu mišljenja i najboljih praksi putnici imaju mogućnost otvaranja postupaka, građanskih postupaka pred sudom. Postoje neki novi prijedlozi unutar EU-a za kolektivnu pravnu zaštitu za potrošača. To će, to će biti nešto čemu će zračni prijevoznici sigurno pružiti otpor i nacionalni parlamenti će morati to podržati, uključujući i Europski parlament. Vodile su se neke rasprave o tome da li se može tehnologija iskoristiti kako bi isplata odšteta bila automatska. Ryanair je javio u, u sjeću 2018. godine da će oni istražiti to pitanje. Time bi se značajno mogao smanjiti administrativni teret po zračne prijevoznike i putnike. E, također je revizorski sud pozivao na uvođenje pravne obveze za zračne prijevoznike da automatski isplaćuju odštete tamo gdje je to potrebno. E, udruga u Ujedinjenoj kraljevini za zaštitu e, potrošača je prikupila nedavno značajan broj potpisa i lansirala kampanju kako bi se upravo to provelo u praksu. Jasno je da će zračni prijevoznici i dalje pružati otpor u smislu primjene ove uredbe kada je prekid putovanja izvan njihove kontrole i kada pada pod definiciju iznimnih okolnosti. Na primjer, dužnost e, na pružanje skrbi, pomoći zbog kašnjenja, otkazivanja e, ili premalo kontrolora leta. Sve to ima financijske implikacije po zračne prijevoznike. U nepostojanju legislativnih promjena nacionalni parlamenti bi morali pokušati osigurati da mjere koje se poduzimaju e, vezano uz kapacitete i rješavanje problema manjka djelatnika e, budu nešto što će omogućiti e, zračnim prijevoznicima da, da povrate troškove od trećih strana. Dakle, zaključno ću reći, postoje mnogi čimbenici koji dovode u pitanje visoku razinu zaštite potrošača u Europskoj uniji kada dolazi do e, poremećaja u zračnom prometu kao što u uredbi 261 piše, e, ona je decentralizirana e, u državama članicama, postoji značajno područje primjene i e, prostor za nacionalne parlamente da osiguraju provođenje odvraćajućih mjera i osiguraju neophodne resurse koji moraju neprestano biti dostupni. Institucije EU-a imaju priliku revidirati pravni okvir uredbe 261 i provoditi preporuke kako bi razjasnile prava i obveze i e, regulatorni teret i poboljšale provedbu. Trebalo bi postati, trebala bi postojati jača potpora za izvan pravosudnu pravnu zaštitu. E, trebali bi mehanizmi za pojedinačnu pravnu zaštitu biti jači i oni bi trebali biti nadopuna e, e, snažnoj provedbi u javnosti, a ne bi trebali djelovati kao njihova zamjena. Hvala lijepa. Dame i gospodo, otvaram raspravu. Sada možete postavljati pitanja. Tko bi želio postaviti pitanje, odnosno iznijeti neki komentar naše govornici? Izvolite. Nobody? At first time? <laughs> Nitko se ne javlja za riječ. Pa mislim da je sada trenutak da zaključimo naš prvi panel. Hvala lijepa posebice govornicima. Hvala svima vama. Imam jednu važnu informaciju za vas. Htio bih vas pozvati sve osobe koje su nazočne u ovoj dvorani na ručak koji nam ljubazno nudi e, Ured Europske pučke pravobraniteljice u, ručak će biti poslužen u ovoj zgradi, u braseri, na trećem katu. Ako ne možete pronaći taj prostor, članovi osoblja će vam rado pomoći. Dakle, u braseri, Salagajnici, na trećem katu, od od 12.30 do, dakle, za 35 minuta na trećem katu u Brasserie od 12.30. A nastavit ćemo s radom u 14.30 u ovoj dvorani. Želim vam dobar tek. I vidimo se u 14.30 u ovoj dvorani. Hvala.